Dear Dragi kolege, možemo započeti s našim sastankom. E, Sredočno pozdravljam e, Violetu Bulc, e, ponovno ovdje na sastanku odbora Envi. Danas želimo imati e, raspravu s vama e, nakon što je, opća skupina kao se sastala 7. E, studenog u Montrealu u Kanadi. Nas zanima što je skupština odlučila po pitanju globalnih tržišno utemeljenih mjera i vaš uspjeh u tim pregovorima E, i što se tiče zaključnog sporazuma koji je donesen. Isto tako, odbor će rado čuti od vas koje korake Europska komisija namjera poduzeti nakon odluka opće skupštine kao. Dopustite mi podsjetiti na to da je ta odluka e, vrlo važna za daljnji razvoj zakonavstva e, zakonodavstva Europske unije za primjenu izuzeća međunarodnih letova iz europskog sustava ETS-a do 31.12.2016. godine. Taj dio opstvo zakonodavstva je vrlo važno za Europski parlament. U prošlom mjesecu smo imali tri e, misije Europskog parlamenta u, i kao uključujući na sastanak opće skupštine kako bi e, popratili pregovore o GMBM-u. Još jednom vam zahvaljujem na vašem prisustvu ovdje danas i e, predam vam riječ za uvodne primjedbe. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala što ste mi e, dali mogućnost da dođem k vama i da vam se obratim i to tako brzo nakon e, događaja u Monrealu. Kao što ste svjesni, prošli tjedan je e, postignut vrlo važan sporazum za smanjenje globalnih emisija na sastanku opće skupštine i u Montrealu. Europski pregovarački tim, a ja sam doista bila ponosna i počašna s što sam predvodila tim timom, je e, bilo vrlo važno u postizanju tog povijesnog sporazuma i bilo mi je jako važno i jako drago osjećati e, iza mene sve države članice e, Europske unije. Takav sporazum uključuje 191 državu diljem svijeta i bilo je moguće ga postignut zbog toga što smo mi bili ujedinjeni i zbog toga što smo pokazali snažnu solidarnost. I nadam se da ćemo nastaviti graditi na tim dvijema vrlo važnim alatima. Predugo je pitanje emisije iz međunarodnog zračnog prometa e, bilo zapostavljeno. Globalne tržišno utemeljene mjere pod kraticom GMBM i sporazum o njima predstavlja važan korak za to da se obračunamo sa e, međunarodnim emisijama iz međunarodnog zračnog prometa neće biti nikakvih daljnjih e, preokreta i to je doista vrlo dobra poruka za vas. Europska unija je tražila globalnu i koordiniranu akciju za smanjenje emisija iz zračnih prometa. Ovaj sporazum bez presedana odvara novo poglavlje u e, međunarodnom zračnom prometu. To je svako prvi globalni sporazum e, koji se bavi emisijama ugljičnog dioksida u jednom posebnom sektoru industrije na globalnoj razini. Dopustite mi da naglasim nekoliko stvari u ovom trenutku. Mi trenutno ispunjavamo obećanje e, Jean-Claude Junckera i prioritet vezan uz to da se ozbiljno pozabavimo klimatskim promjenama. Mi nastavljamo na povijesni sporazum iz Pariza. E, vezano uz dekarbonizaciju e, transportnog sektora i isto tako ostvarujemo e, strategiju o zrakoplovstvu što je naglasilo da je potreban ambiciozni sporazum za smanjenje globalnih emisija zračnog prometa, ali dopustite mi da s vama podijelim neke pojedinosti. Mogu reći da je postizanje GMBM-a dobar rezultat. Kao prvo, te mjere su globalne, uzimaju u obzir emisije ugljičnog dioksida, Eh, od letova eh, koji pokriva cijeli, dakle, cijelu dakle, organizaciju kao dakle, svih 191 jednu državu. To je mjera koja vrijedi za sve na jednak način. E, to je pravedna mjera koja uzima u obzir razlike u stanju e, razvoja između pojedinih država i temelji se na aktivnostima e, zakupne industrije, a ne na zemljopisnom položaju. Države sa malim utjecajem na svjetsko zakupovstvo će biti izuzete iz toga, poput Afganistana i drugih. Imamo jasno definirane kriterije to će biti obavezno od 2027. godine i doista mi je drago što smo uspjeli obraniti to stajalište. Imamo dakle sada obvezujući sporazum. U prvoj fazi od 2021. do 2026. 65 država će sudjelovati u tome na dobrovoljnoj osnovi. Sve države članice Europske unije će se priključiti u toj fazi. E, države uključuju dakle 18 od 20 onih glavnih država koje imaju najveću zakupovnu aktivnost. U drugoj fazi, dakle nakon 2027. E, godine, sudjelovanje je obavezno, osim dakle za one koje sam već spomenula, za države koje nemaju velik utjecaj na emisije. To su e, najslabije razvijene države i one koje imaju jako malu zakupnu aktivnost. Od 2027. godine sve e, veće e, države, članice, države koje se bave zakupovstvom će se uključiti u to što će omogućiti pravilno tržišno natjecanje i jednako postupanje prema svim operaterima. Mislim da je ispravno očekivati da će se oko 80 emisija e, za razinu iznad 2020. godine uključiti u tu schemu za razdoblje između za razdoblje 2021-2022 eh, godina. Mi isto tako tu imamo priliku eh, redovito popraviti GMBM, dakle imamo klauzulu o reviziji. Učiniti ga možemo dakle ambicioznim u skladu sa sporazumom iz Pariza. Europska unija je pružila eh, financijsku i tehničku podršku kako bi se omogućavala izgradnja kapaciteta u onim najslabije razvijenim državama kako nijedna država ne bi ostala zapostavljena. Sve države će imati obaveze praćenja i izvještavanja od 2019. godine. Ja vjerujem da nam je sporazum iz Pariza jako pomogao i stoga vam zahvaljujem jer znam da ste vi odigrali ključnu ulogu u svemu tome zato što je sporazum iz Pariza prvi istinski globalni klimatski sporazum, a unatoč naporima Europske unije, međunarodno e, špiriteljstvo i e, i porstvo nisu izričito spomenuti u tom sporazumu, iako smo mi to tražili. E, pomorska agencija i Međunarodna agencija za transport je zadužena za to da smanji te emisije. No, unatoč tome, sporazum iz Pariza je, nam je dao elana, tako da smo mogli postignuti dogovor na općoj skupini i kava. I ja se nadam da će se sličan sporazum uspjeti napraviti i za e, sektor e, a nadamo se da će se i svi sektori izvan područja transporta uključiti u i da će imati e, više obvezujuće planove. Sporazum od prošlog četvrtka je prvi e, takav sporazum da se smanje emisije iz e, zračnog prometa. To je prvi korak. Cilj treba postići e, putem e, GMBM-a koje treba povisiti i pojačati tijekom vremena. Uz to ćemo imati i dugoročne ciljeve u skladu sa sporazumom iz Pariza. Kao što sam već rekla, tržišno temeljene mjere neće biti dovoljne ako želimo stvarno smanjiti emisije iz zakoplovstva i stoga će nam biti potrebne dodatne mjere osim GMBA, što uključuje poboljšanje tehnologije za izradu zrakoplova, ja tu izazivam sada industriju, oni trebaju biti ambiciozni i postaviti se ciljeve za zeleni razvoj. Također treba uložiti u razvoj i istraživanje u tom razdoblju i sada se za to pripremamo. Kao drugo, operativna poboljšanja. Mnogo smo napravili na tom području, uložili smo mnogo e, novca a na području zrakoplovstva je Cezar, Cesar jako dobar e, projekt e, što će omogućiti da bolje upravljamo značnim prometom. Kao treće, da razvijamo održive alternative zrakoplovstvu. U jednoj prijelaznoj fazi tu bi bio biogoriva mogla odigrati važnu ulogu, a usput vjerojatno znate da je Europa prije nekoliko tjedana pokrenula prvi zrakoplov koji vozi na vodik na svijetu i nadamo se da ćemo moći e, dakle, dalje iskoristiti i tu tehnologiju. Sada gledamo kako će taj sporazum imati učinka u okviru e, Europskog sustava za trgovanje emisijama za zrakoplovstvo. Europska komisija će do rane 2017. godine odlučiti o sljedećim koracima. A e, komisija u ovom trenutku procjenjuje sve moguće opcije kako bi se uzelo u obzir i sustav ETS-a. najviše naš rad pokreće to što želimo postići klimatske ciljeve Europske unije. Ono što već sad mogu reći je da imamo dobro utemeljena načela, primjerice jak e, sustav nadzora, e, ne dvosoko računanje i e, onaj stav da trebamo imati robustne odluke što ćemo zadržati u budućnosti. Iako su pregovori bili teški, i posjedovanje u posljednjem sporazuma je isto tako bilo vrlo uspješno. Ovaj sporazum ipak je samo početak. Sljedeći korak je sada taj da se osiguramo da se tehnička i promjene mjere e, stave u upotrebu. Svi tehnički elementi e, nisu prepušteni odluci opće skupštine, tako da imamo rezoluciju koja samo postavlja okvir vezano uz provjeru, e, kriterije računanja eh, emisijskih jedinica. To sve treba s vremenom nadopuniti kako bi od 2021. GMBM mogao biti operativan. Pravila koje će usvojiti kao trebamo usvojiti eh, i u okviru europskog nacionalnog zakonodavstva i trebamo to i provesti na odgovarajući način. Ovo je e, prijelomni sporazum, a Europska unija će dalje nastaviti igrati svoju globalnu ulogu, što znači da e, želimo postići da ono što smo usuglasili doista postane stvarnost. E, u tom kontekstu računamo na našu podršku, da ćemo mi zajedno oblikovati i te dodatne naknadne korake i da ćemo ponovno uspjeti ostvariti željene rezultate i raditi na konsumiran način na zajedničkoj agendi Europske unije u zaključku uvaženi zastupnici, e, Junkerova komisija je stavila gospodski e, gospodarski rast, stvaranje mjesta i, borbu protiv klimatskih promjena kao prioritete, a e, ovo je vrlo važan dio toga. U svjetlu globalne konkurentnosti možemo imati konkurentnu ekonomiju i povezanu ekonomiju i u tu svrhu je e, Europska komisija pokrenula strategiju za Europu u prošlom prosincu za razvoj zakoplovstva u idućih nekoliko desetljeća u Europskoj uniji. Da budem jasna, ne želim da se smanji broj letova u Europskoj uniji, niti želim da leto, letenje postaje toliko skupo da to bude samo za one najbogatije. Ti dani e, u zakopovstvu su za nama. Uzevši u obzir ovaj sporazum koji smo usvojili prošli tjedan, vidimo da će se održivo sada ugraditi u svaki pojedinačni let. Istodobno će glavni akteri svi biti pod istim pravilima zato što ovaj sporazum e, ima e, globalni učinak. E, Dame i gospodo, sigurna sam da su neki od vas htjeli još i ambiciozniji sporazum za smanjenje emisija i e, mogu vam reći da je Europska unija željela više i mi smo tražili i ambiciozni sporazum već od e, zadnjeg sastanka opće skupštine u 2013. godine, ali sada smo e, uspjeli postići sporazum unutar naših crvenih linija, to je bilo vrlo važno i nastavit ćemo napuno raditi kako bismo još poboljšali sporazum kroz tehničku reviziju i možemo biti ponosni na to što smo mi u Europskoj uniji bili oni koji smo poduzeli te hrabre korake. Postigli smo globalni sporazum eh, i počeli smo sa dekarbonizacijom eh, međunarodnog civilnog sektora zakoplovstva. Želim eh, zahvaliti svim članovima odbora na njihovoj podršci. Prije svega želim zahvaliti uh, Julie Gerlingu i Basu Eichautu, uh, dvojici zastupnika iz odbora Envi, te Jensu Nilsenu i Ordeliju iz odbora za transport koji su bili dio pregovaračkog tima u Montrealu ali istodobno su i mnogi drugi zastupnici iz odbora Tran i Envi dali tu svoj doprinos i oni su se doista jako angažirali u svim tim pregovorima um, kod kuće, ali i na globalnoj razini i to sve u najboljem interesu Europske unije i doista želim zahvaliti svima. A sada znam da je pred nama težak posao, ali moram reći da se veselim uh, sa pokretanjem sljedećeg kruga rasprava i e, bit će mi vrlo e, drago tu ostvariti rezultate. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Na uvodnim izjavama sada krećemo sa prvim krugom e, koordinatora i nakon toga ostalim članovima odpora. Prvi je Peter Lize. Hvala lijepa Giovanni, hvala lijepa gospođo povenice, hvala svima u komisiji u državama članicama i posebice kod naših kolega iz parlamenta koji su se u Monealu angažirali. Mi tu govorimo o važnom problemu. Prošli tjedan kada je e, parlament e, ratificirao sporazum iz Pariza je naš predsjednik kluba zastupnika Manfred Weber rekao da je to možda jedan od najvećih izazova za čovječanstvo, da se borimo protiv klimatskih promjena. A u ovoj raspravi smo često čuli da zračni promet čini samo jako mali dio tih emisija, ali tu se uvijek radi o perspektivi. Emisije će porasti ako ništa nećemo protiv njih učiniti. A ako pogledamo sporazum iz Pariza, onda imamo 129 država, kada se njihove emisije zbroje, onda su te emisije jednake kao i celokupni značni promet. naravno, to nisu Hina i SAD, ali primjerice tu su Mađarska, Finska, Švedska, ili Katar i Singapur, velike e, snažne zakupovne industrije. I nitko ne bi razumio kada bi e, Mađarska, Švedska, Finska, Slovenija i Katar i Singapur rekli da su njihove emisije u zračnom poliku toliko niske da će biti isključene iz sporazuma. Zbog toga je taj argument vrlo slab moramo ovo riješiti i uvijek je za sve sudionike Europske unije to bilo zapravo vrlo važan cilj sada, to je možda slučajnost, ali smo na plenarnoj sjednici u četvrtak e, usvojili rezoluciju o e, sljedećem sastanku COPA 22 u Marakešu i tu smo dali izjavu i e, i o odluci iz Moneala i Parlament je to s velikom većinom usvojio, ali e, zastupnici, svi zastupnici su zapravo razočarani s ovime što se postiglo. Neće doći do smanjenja emisija, to se uopće neće ostvariti, a to je ono što je potrebno kako bi se borili protiv klimatskih promjena. I dalje je otvoreno pitanje hoće li ti mehanizmi kompenzacije emisija doista i funkcionirati Zatim, isto tako mijenjamo trenutno sustav ts a a nasuprot onome što smo čuli od ICAO-a 2013. godine, vidimo sada da će se tek koristiti obvezujući cilj od 2027. godine. I sada bi svi mogli reći da je to strašno, da ćemo to sve otkazati, da pređemo na sljedeću točnu vreda, da napravimo nešto drugo, ali ja to ne bih preporučio. Ja mislim da bismo trebali nastaviti graditi na ovome što imamo sada, da je to bilo dovoljno teško postići i da je važno da imamo opcije. Da naš sustav ETS-a u Europi zadržimo, a e, i da ga, ako je to potrebno, nadalje razvijemo u smislu pronalaženja kompromisa između e, izvorne direktive, izvornog područja primjere i onoga što smo rekli da ćemo uvesti stop the clock prošlom tjednu ste vi vodili razgovor i u tom razgovoru ste jasno rekli, gospođo Pojenice, da nećete tu nipošto popustiti, da e, nema mogućnosti da će Europska odustati od ETS-a. Pučani su se vrlo načelno bavili e, sa temom ETS-a u jednom dokumentu kojeg smo objavili kao cijeli klub zastupnika s jednim članom iz odbora ITRE smo rekli da želimo za unutar europski promet približiti e, cilj za emisiju drugim ciljevima iz drugih industrija. Primjerice, e, željeznički sektor, a i sektor čelika isto tako sudjeluje najnormalnije u ETS-u, iako se željeznički promet odvija i dijelom i sa strujom. Meni je vrlo važno pitanje konkurentnosti zakupovnog sektora, ali kada govorimo tu o iznosima od tri eurocenta, onda kod željezničkog e, željezničkog sektora i kod sektora industrije čelika govorimo o <laughs> dosta drugačijim e, iznosima. I stoga moramo se tu boriti za pravdu. Ne moramo to odmah e, izjednačiti, ali moramo nekako približiti te iznose. Što se tiče ETS-a i međunarodnih letova, tu mislim da je situacija vrlo teška. Mislim da sada ne bismo se morali odmah vratiti na potpuno područje primjene, zbog toga ćemo iduće godine se morati usuglasiti oko promjene zakonodavstva, jer e, zakonodavstvo kaže da e, će ponovno od 2017. godine e, vrijediti ETS-i za međunarodne letove i da će se sa sankcijama krenuti od 2018. godine. Mislim da to sada nije primjeno, primjeno i zbog toga nam je potrebna promjena. E, SAD će od 2021. dobrovoljno sudjelovati u tome i mnogi drugi također, a ja imam jedno pitanje gospođo prenice u Kini. Kina kaže da će sudjelovati, ali ne žele e, gospodarski rast e, koji je neutralan po pitanju emisija. Što oni će napraviti, a što neće. I još jedno pitanje, to je retoričko pitanje, ne morate danas govoriti na to, ne želim da vam bude neugodno, ali ako Kina, SAD, Katar, Singapur i druge države od 2021 pristupe dobrovoljno e, sustavu pod ICAO-om, e, što mi pozdravljamo i što želimo potaknuti, a ako onda e, s druge strane imamo dosta bogate države koje su kod Kiota i Pariza u aneksu prvom i koje neće sudjelovati u sustavu ICAO. koji onda argumenti imamo za Kinu, za SAD, da e, propisi kao onda mogu biti na neki način zamjena za europsko zakonodavstvo, ali i prema drugim trećim državama, Rusiji ili drugima, e, bi trebali dati onda da rade što žele, da ih ništa ne obezuje. Zašto, ih, zašto njih onda ne bi uključili u sustav ETSA? Mislim da tu nemamo trenutno razumni odgovor i zbog toga bismo morali vidjeti kako možemo što prije putem i kao što više pokriti država, a ako nam onda to ne uspije, onda evo možemo imati ovaj drugi instrument. E, hvala vam, sad u ime socijalista demokrata, gospođa Dali. Hvala vam. Hvala vam, povjerenice. Hvala vam povjerenice što ste ovdje i što ste nam e, iznijeli vaša razmišljanja. Mislim da u ovom odboru se svi slažemo da je 2006. bila važna, 2016. da je bila važna za klimatske promjene i sa ratifikacijom Pariškog sporazuma, a i sa ovim mnogovorim dogovorima e, i kao. No, smatramo da e, treba raditi još na jednom i na drugom sporazumu ako doista želimo smanjiti emisije. No signali su doista dobri. U ime socijalista i demokrata mi smo oprezno optimistični kad je riječ o dogovoru koji je postignut na konferenciji kao u Montrealu. Zato što neutralizirati, ali ne smanjiti emisija ugljičnog dioksida, e, dakle to izgleda kao povijesni sporazum, no mi se pitamo hoće li to biti dovoljno i hoće li postići željene rezultate. To mora biti popraćeno efektnim e, mjerama kako bi se ograničile emisije. Jer na kraju krajeva glavno pitanje je kako možemo osigurati da politike i kala budu u skladu sa e, sporazumom i e, da se usklade odredbe u sustavu prijevoza. Ovaj sporazum neće dovesti do rasta koji e, ne, nema emisije ugljičnog dioksida, stoga očekujemo da će ovo biti početak procesa i ja se nadam da će i, i kao i civilna e, i nevladine udruge i e, države članice biti partneri jednaki partneri. Tako da da, slažemo se s vama kad kažete e, da ste zadovoljni ovim sporazumom, ali isto tako smo vrlo oprezni. Stoga mi i dalje vjerujemo da i kao treba e, provoditi vrlo stronge kriterije za neutralizaciju ugljika i razviti dodatne mjere ako doista želimo ograničiti e, porast globalne temperature na 1,5 stupnjeva. Zatim govorili ste o biogorivima treba osigurati da e, korištenje e, biogoriva u zrakoplovstvu da se tu također poštuju kriteriji održivosti i da se ne ponove greške europske e, politike koja je vodila do velikih krčenja šuma kako bi se to zemljište, prenamijenilo za uzgoj usjeva za proizvodnju biogoriva. Zatim imamo još jedno pitanje, na koji način e, komisija planira ispuniti ciljeve za 2030. te kako možemo osigurati da privilegije, štetne privilegije za bilo koji sektor, sada govorimo o zrakoplovstvu, ali kako možemo osigurati e, uklanjanje tih štetnih privilegija ako smo doista e, ozbiljni o jačanju ETS-a, europskog ETS-a. I na kraju, da li je uključivanje međunarodnog zrakoplovstva, e, da li se dalje smatra najučinkovitijom mjerom? Vrlo često dobivamo dojam da zrakoplovna industrija se protivi tržišno utemeljenim mjerama, te da se zalaže za formulu e, koja uključuje tehnološke, e, tehnološko napređenja. To je dobro, to je pozitivan korak, no mi sumnjamo je li to dovoljno. I bilo bi zanimljivo čuti vaše mišljenje i mišljenje komisije o toj točci. Hvala vam. Hvala vam sada Julie Curling. Hvala. Ja bih zahvalila povjerenici Bulc mm, i čestitati joj na njezinom radu. Bila sam u Montrealu nakon nje i moram reći da e, je vaše ime spomenuto nekoliko puta i vaše zalaganje je istaknuto. Ne znam je li Hendrix ovdje s nama. O, neki od vas jesu ovdje, neki s tima. Oni se vjerojatno još uvijek oporavljaju jer je bio stvarno intenzivan, e, bilo je to intenzivnih par dana. U svakom slučaju najtoplijem vam zahvaljujem na svom vašem radu. I ja se nadam da smo uspjeli predstaviti koordinirane europske napore i bilo je doista interesantno vidjeti kako su zemlje članice stvarno radile sve zajedno. Mislim da je to bio stvarno golem uspjeh i e, napustiti skupštinu i kao tri godine nakon događaja koji su ostavili brojne ožiljke. Drago mi je da je situacija danas mnogo bolja. No, nismo baš dobili ono što smo htjeli, bar ne mi iz odbora za zaštitu okoliša, no to smo znali prije nego što smo išli, zato što mnogo je toga bilo na stolu. Uh, crvene linije su bile itekako realne nakon sastanka predsjednika i nakon dogovorenog sporazuma. I isto tako vidjeli smo da mm, to ništa nije bilo unaprijed dogovoreno, već da su se mnogi stvarno trudili da se stvari promijene i da su mnogi bili otvoreni za pregovore. Eh, čime smo razočarani sa dvije faze? sa dobrovoljnom fazom koja ne počinje prije 2020. Nemamo obveznu fazu do 2027. A pitamo se onda zapravo kako će izgledati taj mehanizam nakon 2027. To je stvarno daleko od danas. E, mnogo detalja nije dogovoreno, neću sada ponavljati ono što ste rekli, slažem se sa svakom vašom riječi. Naše je zaslanstvo bilo zabrinuto zbog transparentnosti, zato što taj proces od uh, pa naprijed, dakle, to je vrlo teško i prema pravilima i ka elementi za zaštitu povjerljivosti, posebice za zemlje, Imamo određene zemlje koje ne smiju podijeliti svoje radne dokumente sa zastupnicima Europskog parlamenta. No ne samo to, nego ne smiju ni međusobno dijeliti te dokumente, to jest razmjenjivati te dokumente, zato što su one stranke same za sebe i ne smiju um, dakle, e, dijeliti te svoje dokumente. Ja sam to spomenula i predsjedniku e, IKA, on uvijek ljubazno sasluša. Mislim da ćemo e, u budućnosti se morati snažno osloniti na komisiju da nas komisija izvještava o tome kako napreduje ona mjerila koja smo mi istaknuli. Sa nekim e, rezultatima sam i tekako zadovoljna. Revizija svake tri godine je to je nešto oko čega se svi slažemo. Zatim onaj rok od šest mjeseci, to je također bio jedan od važnih ciljeva Europske unije. Dakle, a i tu nije riječ samo o e, riječ o reviziji, već i o poboljšanju. Drago, drago mi je da se nigdje ne spominju regionalni programi to mi je drago da smo uspjeli izostaviti. No, mnogi su već spominjali i politiku neutralizacije. O, u Montrealu smo jako puno govorili o kvaliteti neutralizacije i kvaliteti dozvola. Bilo bi dobro da se iskoristi znanje koje imamo u Europskoj uniji. Veselim se i e, procjeni učinka intra-EU scheme. E, možete li nam reći kada to možemo očekivati? Hoće li to biti izvještaj koji će biti objavljen u siječnju ili ćemo mi to dobiti i ranije? Jer mnogi smatraju da je za da bi za Europu ta globalno tržišna utemeljena mjera zapravo bila od manjeg učinka od mjera koje sada imamo. Stoga to moramo vrlo detaljno analizirati. Činjenica da smo sklopili ovaj globalni dogovor ili činjenica da ste sudjelovali u tome, netko je to opisao kao štokholmski e, sindrom, Dakle, jednom kad ste tamo, drago vam je da ste e, do nečega došli, ali dobro je to sagledati i nekoliko dana kasnije kada se slegnu dojmovi. No, svakako smatram da je dogovor ključan za e, sve buduća, buduće razvoje u tom području. I naravno, e, nije trenutak da se opustimo, već da kažemo dobro, ali ovo je tek početak. Sada će se uključiti i opća uprava za klimu. Dobit će e, izvještaj i od našeg odbora o tome što planiramo učiniti u budućnosti. A i ovaj sporazum nam je dao određeni prostor. Prostor da postepeno uvodimo naše promjene. Kao što je Peter rekao, sada imamo jako puno opcija. Dobro, evo, završavam. I još jednom vam želim zahvaliti na doprinosima i sigurna sam da s vama možemo očekivati jako dobre rezultate. Hvala. Ali nemamo puno vremena. E, hvala vam, ali sada gospodin Gerbrandi. Hvala vam. Hvala vam povjerenice što ste ovdje. Ja vam želim zahvaliti u ime kluba zastupnika Liberala na svemu što ste učinili. Iako će e, ostatak moje izjave bio biti poprilično kritičan, ja stvarno smatram da bez vas i bez e, golemih napora Europske unije ne bismo nikada ostvarili sporazum koji danas imamo. I na to moramo biti ponosni. No s druge strane također moramo i sami razmisliti je li to dovoljno. A to mi je vrlo teško odgovoriti. Imamo li čašu koja je napola puna ili napola prazna. Pa barem znamo da nije puna. I da kad razgovaramo o klimatskim promjenama, da u trenutku kada postane teško i kada postane bolno, da često gubimo dodir sa stvarnošću tih promjena. I da vam dam nekoliko podataka. Ako želimo ograničiti porast temperature na 1,5 stupnjeva, imamo još pet godina ovog proračuna, dakle prema ritmu kojeg sada emitiramo. Ako govorimo o dva stupnja, imamo još 20 do 30 godina. I to je prema sadašnjim emisijama. To znači da vršimo pritisak na sve industrijske sektore kako bismo ograničili emisije. Kad je riječ o zrakoplovstvu, govorimo o ograničavanju rasta emisija i ne samo ograničavanju, već i o neutralizaciji, to je nešto drugo. I ako pogledam e, što smo dobili iz Montreala, vidim da Montreal nije ispunio vlastito obećanje iz e, studenog 2013. zato što je sam i kao obećao globalni sustav za rast koji je neutralan što se tiče ugljičnog dioksida, a to nije ostvareno. Tako da i kao nije ispunio niti vlastito obećanje od prije tri godine. A ono što smatram posebno ciničnim, da jedan dan nakon što smo se svi veselili zbog ratifikacije Pariškog sporazuma, nismo uspjeli doći do dogovora koji je e, u skladu ili barem koji je blizu Pariškog dogovora. Eto, to je stvarnost. Neću ponavljati ono što su rekli ostale kolege. Mislim da u Europskoj uniji i u parlamentu se nalazimo u vrlo teškoj situaciji. Kako ćemo ocijeniti taj sporazum i što ćemo učiniti sa našim sustavom trgovanja emisija. I neću sada spominjati razno razne elemente o kvaliteti neutralizacije i tako dalje, ali bit će to, ali to je teška odluka koja nas čeka. Imam dva pitanja na kraju. Je li istina da u dobrovoljnoj fazi da se zemlje još uvijek mogu povući u roku tih šest godina? Ako, na primjer, nakon godine dana odluče da im se to ne sviđa, mogu li se povući iz programa? Ili postoji obveza, iako je riječ o dobrovoljnoj fazi. I drugo, shvatio sam da se Kina nije obvezala onoliko snažno koliko smo mi željeli, da nisu baš potpuno u skladu sa našom definicijom rasta koji je neutralan što se tiče emisija ugljičnog dioksida. Hvala vam, sada gospodin Eichhout. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i gospođi e, Bulls što ste danas ovdje, hvala vam i što ste točno izgovorile moje e, prezime. Samo da dodam nešto na, e, na sve ovo što su rekli kolege, budući da vidim da otprilike se svi slažemo u ocjeni ovog sporazuma. Dakle, ovisi o tome kako to gledate, da li iz perspektive ICAO-a ili iz perspektive klime. 2013. Europa je govorila o klimatskim promjenama, no u prostoriji sa icao nisu mnogi govorili o klimatskim promjenama. To je bila malo bolna lekcija za, za Europsku uniju, ali već je tada bilo jasno da je Europa bila ispred svih tih rasprava, jer ako danas gledate u 2016. klimatske promjene su i tekako jedna od ključnih tema i to ne samo zbog Europe, već zbog e, brojnih drugih zemalja, Guatemala, Burkina Faso, e, Maršalovih otoka. E, zašto? Zato što te zemlje vide učinak klimatskih promjena i to više nije samo teorijska rasprava, već je to za te zemlje nešto itekako konkretno. I to je bilo dobro napokon vidjeti i čuti, zato što je to napokon raspravilo promijenilo raspravu u ICAO uvijek drago mi je kad Julie govori svojim e, e, materinim jezikom jer ona to tako lijepo uvijek opiše i sroči. No sjetite se, početkom ove godine nismo uopće smjeli ući u dvoranu kao izaslanstvo odbora za zaštitu okoliša nisu uopće bili naviknuti na zastupnike iz Europskog parlamenta, iako su teme o kojima oni raspravljaju eh, vrlo političke. I kao, se mora još, I kao mora još mnogo toga promijeniti u samoj svojoj organizaciji, između ostalog i kod transparentnosti, što je također Julie rekla. U eh, kao se moraju baviti eh, još vrlo problematičnim temama, i, a zato je transparentnost ključna a i kao, i kao se još time ne bavi. Evo imam jednu anegdotu u izvršnom odboru, tek dakle prije početka plenarne sjednice. Plenarna sjednica se prenosi putem interneta, ali sastanak izvršnog odbora je zatvoren. I čak su se sljedeći dan žalili da su ljudi slali, e, objavljivali poruke na Twitteru o, međunarodnim, e, o tom međunarodnom sporazumu i o stavovima zemalja, a građani moraju znati što zemlje misle i kakva stajališta imaju. Tako da to je još jedna od važnih stvari na kojima treba raditi. Zato što ako i kao želi da mu vjerujemo, u tom slučaju mora biti transparentniji. O samom sporazumu. Kolege su već mnogo toga rekli, pitanja su postavljena, a za mene najvažnije pitanje je sljedeće imali smo jednu rezoluciju o globalnim e, tržišno utemeljenim mjerama, ali imali smo još jednu rezoluciju o klimatskim promjenama. E, I taj i nekoliko je zemalja zapravo uložilo zadršku na određene ciljeve. Rusija, Indija, Kina, Argentina, Venezuela, dobro, ali dobro to nije toliko bitno. No što to znači? To znači da Kina još uvijek nije uvjerena dakle, u taj e, rast koji e, je neutralan kad je riječ o ugljičnom dioksidu nakon 2020. A, I to znači da se neće obvezati da ostvare svoje ciljeve. Kako se to ocjenjuje? I drugo, kako doći do dugoročnih ciljeva? Ovdje evo imamo da e, analizu od tri godine, ali onda imamo i dugoročnije ciljeve koji su malo, postali malo manje bitnim. Vidim da predsjednik diže svoj čekić, mislim da je malo uranio, ali dobro. Dakle, znamo koji su zadaci i kao, ali imamo jako puno zadataka i ovdje u EU. Zato što u Montrealu smo e, definirali e, temelje i sada moramo to nadograditi. A moramo dakle pokrenuti rasprave o zrakoplovstvu. Vidimo da je Kanada započela s takvim pregovorima, zatim da Kina sljedeće godine kreće sa jednim pilot projektom. Stoga se e, i u samim državama stvari mijenjaju u zrakoplovstvu i stvarno mislim da je i došlo vrijeme za to. A vrijeme je da Europa nešto poduzme. Tako da da, e, imamo raspravu o našem ETS-u, ali isto tako trebamo povesti raspravu u Europi i njezinom unutarnjem tržištu. A i tu nas čeka puno posla. Tako da da, u Montrealu ima jako puno posla, ali posla je puno i e, tu kod nas. Stoga e, temelji su postavljeni i sad ih moramo nadograditi, a ne ostati na tome kao što bi neki htjeli. Hvala lijepo. Dakle, svatko ima 5 do 7 minuta. Sada imamo još nešto vremena za pitanja ostalih kolega. Predlažem da sada nastavimo s pitanjima i onda ćemo na kraju dati riječ komisiji e, za odgovore. Kolega Belet, molim vas da se držite dvije minute, ako je moguće. Hvala, pokušat ću to činiti. E, dobrodošli, gospođo povjerenici, na ovaj sastanak odbora Envi. Samo vezano uz e, Bloomberg, E, let od Kazablanke do Madrida, 870 km, 2013. godine trošak bi bio 50 dolara do 130 dolara. Dakle, uzmite da to prema Bloombergu iznosi 31 do 80 centi po putniku, što znači da taj sporazum i nije toliko ambiciozan. No još je važnije da je zrakoplovstvo sada uključeno u ovaj proces. Peter Lize sudjeluje u razgovorima, ja sam izvjestitelj u Sjeni za ETS. Industrija i energetika će uložiti velike napore da bi se e, postigao zadani cilj do 2030. Tako da i zrakoplovstvo mora odraditi svoj dio posla. Ne možemo sve prebaciti na proizvodnju čelika, aluminije i tako dalje. Imam jedno konkretno pitanje. Zanima me koje specifične jamstva imate kada je riječ o kvaliteti ovoga mehanizma offset. E, zanima me e, koja jamstva imate da će naši standardi biti uzeti u obzir? I zatim što se tiče te netransparentnosti u međunarodnoj udruzi za civilno zrakoplovstvo. Ja sam tamo bio sa Đuli u Svibnju i iznenadila me zapravo činjenica kako netransparentno oni funkcioniraju, s obzirom da je to zapravo podružnica UN-a, tako da bi trebali zapravo odrađivati e, taj dio posla u punoj transparentnosti, tako da bismo mi zatražili od međunarodne udruge za civilno zrakoplovstvo da buduće rade transparentno. Od vas ćemo zamoliti da im prenesete tu poruku. Gospodin Nilsen. Hvala. Ja sam isto tako bio prisutan u delegaciji u Montrealu i tu sam zastupao odbor za transport, odbor TRAN. Moram reći da je suradnja u Montrealu bila doista dobra između trima institucijama, dakle komisije, parlamenta i vijeću. To je bio dobar znak da je e, ta suradnja između institucija bila toliko dobra. Dakle, svi smo radili i kretali se u istom smjeru. Mi smo bili tu promatrači jer države članice su te koje sudjeluju u odlukama u okviru i a Ali e, trebamo doista odati priznanje državama članicama jer je Europska unija bila sposobna ujediniti države članice. Vijeće je tu doista obavilo dobar posao. Ali tu, na kraju sastanka u Montrealu, smo e, pozdravili tu povijesnu odluku, jer doista je ta odluka povijesna. Naime, e, to je po prvi put da smo uspjeli postići globalni sporazum. No, kao što sam već e, rekao, to je tek početak, a i više država članica je već reklo da će se u idućih godina morati u potpunosti založiti za to kako bi se izradio taj e, robustni sustav na kojeg ćemo se moći osloniti, sustav koji će dugoročno biti održiv. Mi želimo smanjiti emisije, treba doći do inovacije, do tehnološkog razvoja, do razvoja biogoriva, veće upotrebe obnovljivih izvora energije i tako dalje. Ako uspijemo u tome, ako to ostvarimo, onda ćemo imati sporazum koji će u budućnosti biti od velike važnosti. Ali, kao što sam već rekao, to je samo početak. Ostaju zatim još neka druga pitanja o kojima moramo raspraviti sada, kad ste vi s nama ovdje tu na sasak odbora. Dakle, strategija o e, EASA i tako dalje, ali tu ćemo se još morati vratiti na to. Hvala. Sad riječ ima zastupnica Foster. Hvala vam predsjedniče. Drago mi je što ovdje mogu pozdraviti povjerenicu i njezine suradnike i drago mi je da gospodin Holalo jučer bio na odboru za promet. Samo da se podsjetimo na sljedeću činjenicu. Ovo nije nešto na čemu radimo samo posljednje tri godine. Mnogi od nas, uključujući izvjestitelja gospodina Liza radimo na tome već deset godina. Tako da mnogi zastupnici u parlamentu žele da to dovede do e, uspješnog rezultata. Možda neki neće pozdraviti činjenicu da je sustav koji je Europska unija u početku htjela uspostaviti nikada nije proveden u dijelo. Bio je prerestriktivan, prekontrovezan i e, on bi prekomjerno narušio tržišno natjecanje, čak nije postala niti politička volja da se krene u to. Mislim da također trebamo zahvaliti članovima odbora za promet i mi smo također imali e, delegaciju koja otišla u službeni posjet Otavi i Torontu u Svibnju. Dakle, te dvije delegacije su zapravo pomogle u tome da se stvari pomaknu prema naprijed. Kao što je rekla povjerenica, tehnologija je ta koja će nam zapravo biti od najveće pomoći. Oni koji rade u području dakle svemirskog zrakoplovstva znaju da poduzeća rade na tome već godinama i zato je važno da projekti kao što su Clean Sky 1 i 2 i Cezar te potpora koju dobivamo od institucija da se to nastavi. Ono što me brine jest sljedeće, da kako Međunarodna udruga za zračni promet ne funkcionira savršeno, nitko ne funkcionira savršeno, niti jedna institucija. mislim da mi ne trebamo razgovarati o tome kako ćemo izmijeniti ustroj Međunarodne udruge za zračnog prometa. Ono što je nama važno jest dobra suradnja između EU i država članica, jer u protivnom ćemo samo gubiti vrijeme. Također me brine sljedeća činjenica, ne znam jesam li to dobro shvatila, netko od kolega je spomenuo kompromis, dakle da treba postići kompromis eh, koji bi se oslanjao na stari ETS i na neke nove aspekte. Međutim, mislim da bi to bila velika greška. Ako odbori, ako članovi odbora misle da se sada možemo vratiti na prvobitni sustav, mislim da od toga treba odustati jer mislim da se to neće dogoditi. Ja nisam to često rekla, međutim, <laughs> mislim da je komisija sjajno odradila svoj posao, mi inače znamo biti vrlo kritični prema komisiji. I države članice moraju odraditi veći dio, veliki dio posla. Mislim da je ovo uistinu najbolja prilika ako želimo sustav za emisije. Mislim da nam je ovo najbolja prilika do sada, a parlament bi to mogao propastiti. Dakle, članovi ovog ili onog odbora bi to mogli dovesti u pitanje. Ja vas lijepo molim da to ne učinite, jer ako sada ne postignemo dogovor, ne znam kada ćemo. Drago mi je da vidim da svi sudjeluju da su svi spremni uključiti se, e, čak i velike zemlje i mislim da je to svima u interesu i zato zahvaljujem i vama na, na vašem trudu i zalaganju i nadam se da ćete dobiti e, doprinose svih zastupnika u ovome parlamentu, a ja ću dati sve od sebe kako bih to pogurala i kako bih vam pružila svu potrebnu potporu. Hvala. Hvala. Gospođa Meisner. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pokušat ću učiniti tako da nemojte koristiti e, batić. Hvala gospođi povjerenici koja je tu e, ošto pregovarala, koja je doprinjela mnogo toga, ali hvala, hvala svim drugim kolegama koji su bili tamo prisutni. Doista je ovo povijesna godina, to je već rečeno, ja to želim naglasiti. Nitko nije vjerovao to da će svi potpisati na kopu 21, nadavno potpis sam nije već e, i čin, to je jasno. A kod kada sam ja uvijek rekla da će se nešto postići, ali doista sam istotno bila skeptična hoće li to funkcionirati. E, ishod nije e, nipošto ono što mi želimo i to je jasno. Ja se veselim sada raspravi u odboru za transport e, E, jer sam se bojala da će sad svi reći to nije ono što želimo, moramo to učiniti sami. A rezultat kojeg sada dobijem, kojeg sada smo dobili, iako je to prvo dobrovoljni sustav, je rezultat na temelju kojeg možemo nadalje nastaviti graditi. I mogu se i zamisliti da e, kada imamo dakle, tu klauzulu reviziji od, sa tri godine, da ćemo onda svi bili malo ambiciozni i da će se ići naprijed. Jer u smislu, e, kada se COP21 potpisao sa ciljem od 1,5 stupnja Celzija, što ja mislim da je jako dobro. E, nitko ne može željeti više od toga jer će onda nestati primjerice koralji, ali i to je zapravo moje pitanje, je situacija takva da sada već postoje zakupovi koji voze na vodik. Istražuje se kako se alge mogu koristiti kao gorivo. To još uvijek ne postoji sada, ali to će biti moguće u budućnosti. Razmišlja se isto tako e, kako se može voziti e, bez upotrebe goriva e, na e, prilaznoj traci na aerodromima. A kod pomorskog prometa trebamo do 2012. godine zatražiti da se počne koristiti ukapljeni zemlji plina. Mnoge, to, mnoge države to već sada čine. Dakle, mene zanima gdje vi mislite da se sa drugim pregovorima, pomoću tehnološkog razvoja, pomoću drugih načina politike već može možda ubrzati dalji napredak i gdje mislite, dakle, na kojim područjima će to biti moguće? Hvala. Hvala sada riječ kolega Selimović. Hvala vam predsjedniče i zahvaljujem također povjerenici na dolasku. Hvala vam na izlaganju. Mi smo vam svi iznimno zahvalni na svemu što ste do sada postigli i mislim da ste mogli čuti od kolega koliko cijenimo vaš rad. Mislim da uistinu zaslužuje svake, svaku čest. No dopustite mi da izrazim i nekoliko kritični, kritičkih primjedbi. Svi se slažemo da ovo što je do sada učinjeno nije dovoljno, da nam treba više Pitanje je zapravo koji je daljnji plan, koji su sljedeći koraci i na koji način Europska unija namjerava oblikovati e, daljnji sporazum i dakle kako će to izgledati detaljno. I zatim e, koji je plan u tome e, na koji način će se nastaviti poticati konkurentnost naše zrakoplovne industrije. Ako se zemljama omogućuje da ne poštuju ono što je dogovoreno, e, čak i u ovoj dobrovoljnoj fazi, a ne samo kasnije u pravno obvezujućoj fazi, onda će to biti uistinu štetno za konkurentnost zrakoplovstva. Dakle, na koji način ih namjeravate podržati i kako će se to odraziti na jedinstveno tržište? ja sam zastupnik iz Švedske, tako da to nije ista pozicija kao i kad je netko zastupnik iz Beneluxa, vi se ovdje vrlo lako, vrlo lako možete putovati vlakom, međutim iz Švedske doći ovamo vlakom, za to treba 13 sati, tako da to nije baš neka dobra opcija. Dakle, na koji način e, će se to odraziti na unutarnje tržište i zanima me zapravo koji je konkretan plan djelovanja. Hvala. I sada još ima riječ zastupnica Hademake. Hvala lijepa. Ja imam sad jednu molbu koja proizlazi iz cijele ove rasprave, zato što je to već i prije bilo tako. Ja razumijem se vas kao pregovarače, s oni koji su bili u Montrealu, da svi to smatrate osobnim postignućem i kada onda zastupate to prema van, rado si morate odati to priznanje, mislim da je to normalno, ali stvari ne postaju istinite samo zato što se uvijek iznova ponavljaju. Međutim, mogu djelovati umirujuće i uspavljujuće. I mislim da je ono što je postignuto dobar korak u pravom smjeru. To je prvi korak, baš kao što ste i rekli, baš kao što je to rekao i petelize Lize i neki drugi su to učinili. No moramo pripaziti da zbog veselja zbog toga gdje smo postigli nešto s čim, za što nisu svi ovdje u ovom domu bili sigurni da će se učiniti uopće taj prvi korak, da zbog tog veselja ne zaboravimo raditi na tome da iz tog prvog koraka nastanu e, daljnji uspjesi. Jedinače ćemo se zadovoljiti sa e, time da se neće moći ostvariti sveukupno cilj iz Pariza. Za mene je ovo izvrsno, ali toliko pitanje je još otvoreno, trebamo se usredotočiti na ono što slijedi, kako bismo se ono što se nije još uspjelo ostvariti zajedno i proveli. Thank you very much. And uh, Hvala lijepo. I e, sada dajem riječ povjerenici Bulč. E, čuli ste nekoliko pitanja i nadam se da ćete ponuditi pojašnjenja. Hvala vam lijepo i hvala vam na riječima ohrabrenja i priznanja i na činjenici da prepoznate da je ovo važan iskorak. Ja sam uvjerena da me nećete pustiti na miru. Vaš pritisak i otvoren način komuniciranja koji nije uvijek bio prijateljski nastrojen ili ljubazan s obzirom na zahtjeve koji su pred mene postavljeni, no mislim da je to ipak bilo korisno, tako da računam na to da ćete i dalje vršiti pritisak na nas, ali isto tako računam i na konstruktivan dijalog s vama, što znači da ćemo zajedno pokušati pronaći rješenja. To je važno za postizanje ambicioznih ciljeva koje smo se zacrtali. No isto tako da ostanemo predvodnik u zrakoplostu, ne samo u industriji, nego i u smislu usluga koje pružamo. Tako da mislim da moramo imati na umu i gospodarski rast i radna mjesta. Dakle, sada ću pokušati proći kroz glavna pitanja eh, koja ste mi postavili. Ukoliko na kraju budete imali dojam da nisam odgovorila na sva pitanja, ja ću vas lijepo zamoliti da mi ih dostavite pisanim putem, jer nažalost morat ćemo se požuriti na sljedeću konferenciju o financiranju prometa gdje moram nazočiti. Dakle, prvi blok komentara. Trenutno još razmatramo sve opcije vezano za ETS. Dakle, objasnit ću vam što će se dogoditi u sljedećih nekoliko dana. Ovo je prvi put da se sada obraćam raznim institucijama. U ponedjeljak idem u Luksemburg na sastanak sa predstavnicima vijeća zajedno sa kolegom Kanjetom. Mi radimo na izradi detaljnog izvješća o globalnim tržišnim utemeljenim mjerama. 2017. ćemo to imati dovršeno. Vi ste pitali što će biti sa ocjenom učinka. To će također biti finalizirano do siječnja 2017. godine. Tada ćemo moći razgovarati o svim mogućnostima. Dakle, mi želimo ispuniti vodeća načela kao i ciljeve Europske unije u području ublažavanja klimatskih promjena. To je nešto što, o čemu se razgovara od samoga početka. Kao što sam obećala, granice koje smo se zajedno postavili su granice koje ćemo zajedno braniti. E, vi ste izrazili kritike na račun dakle nekih mogućih izuzeća. Dakle, danas smo već spomenuli Guatemala. Dakle, neke zemlje su se ovome pridružile jer smatraju da je to dobra prilika da se pozicioniraju kao napredne zemlje, a to im je bitno zbog turizma, tako da postoje različiti e, različiti faktori koji nam mogu pomoći da e, pridobijemo one koje nam se još nisu pridružili. Ja vam neću reći koji je moj osobni cilj, dakle koliko zemalja želim pridobiti, ali trenutno ih ima 65. Nadam se da će e, do početka volonterske faze, e, da će ih biti više. Također je vrlo važno da Europska unija prije samih pregovora ima spreman imen spreman prijedlog i kako bismo uvjerili zemlje koje nemaju tehničku ekspertizu da ćemo im pomoći. Lako je odrediti ambiciozne ciljeve. No, ako nemate instrumente za postizanje tih ciljeva, onda se nalazite u slabijoj situaciji i zato ćemo raditi upravo na kreiranju tih instrumenata. Da, u to mora biti uključena industrija. Da, za to nam je važna i tehnologija. Gezina me pitala kakva tehnologija. Sustavi za propulziju, zatim novi način ustroja zrakoplovstva, e, biogoriva, nadam se da ćemo do tada imati četvrtu generaciju. To su sve neki elementi koje smo uključili u strategiju dekarbonizacije i to je već sastavni dio plana za istraživanje i inovacije u području prometa. Spomenuli ste zemlje kao što su Rusija i Kina. Mi ćemo se sastati sljedeći tjedan u Briselu sa našim sugovornicima iz Kine i mi ćemo im ponoviti da očekujemo od njih da, da budu u potpunosti da u potpunosti sudjeluju u ovim naporima. Samo šest zemalja nije potpisalo onaj dio koji se tiče dakle rasta koji je neutralan u smislu emisija. Znači samo šest zemalja nije potpisalo taj dio sporazuma. Što se tiče kvalitete e, takozvanih offsets, mislim da je važno reći da ćemo tražiti da budu kvalitetni, da e, tehnička rasprava bude također kvalitetna. Ono što nas zanima u tome jest da imamo jedan sustav upravljanja visoke kvalitete. Iz moje perspektive to je jednako važno nakon što postignemo da se države i tvrtke obvežu da će to učiniti. A što se tiče ambicije, da, ovo je uistinu prvi pravno obvezujući sporazum na svjetskoj razini. Ne postoji niti jedan drugi. Do ovog trenutka je već e, obuhvaćeno 80% emisija CO2, tako da vas lijepo molim da mi pomognete da postignemo još višu razinu. Mi svakako nećemo sada popustiti, ovo je tek početak projekta i mi ćemo nastaviti na tome raditi i onda će tek, tek ćemo krenuti u provedbu i dakle na tome će se nastaviti raditi. E, također želim naglasiti dakle tehnologiju u području upravljanja zračnim prometom. Mm, dakle, e, molim vas, evo, lijepo vas molim da mi pomognete da riješimo pitanje Gibraltara. To izlazi izvan okvira nadležnosti povjerenika za promet a mogu vam reći da tu gubimo uistinu mnogo novca i riječ je o velikim e, količinama emisija. To je za sad još velika prepreka. Zatim ste postavili pitanje vezano uz transparentnost. Ja ću se pobrinuti da vi i dalje budete informirani, uključit ćemo vas u čitav proces. U tom smislu e, prihvaćam vaš poziv. Mi smo e, postavili ovo pitanje Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo, tako da oni su čuli to što smo im rekli i nadamo se da će doći do nekih poboljšanja. Što se tiče biogoriva, mislim da moramo biti dosljedni u svim sektorima. No da, mi smatramo da biogoriva mogu poslužiti u dekarbonizaciji zračnog prometa u budućnosti. Ja sam spomenula dakle drugu i treću generaciju, ali nadamo se da će do tada već e, izići na tržište i četvrta generacija. Što se tiče doprinosa Europske unije, sve europske zemlje su radile na tome i dakle mislim da nam to može poslužiti kao dobar temelj za daljnji rad. Još jedan doprinos koji do sada nisam spomenula, a ne bih ga htjela propustiti, jest e, vezano s činjenicu da smo kolega Kanjete i ja bili istinu u stalnoj komunikaciji, mi smo se međusobno informirali i mislim da je to i da je to bilo vrlo korisno za, ovu, za ovaj dogovor koji je postignut. Što se tiče jamstava, dragi kolege, ja vam mogu dati jamstvo kao za bilo što u životu. Mogu vam samo reći da uistinu vjerujemo ambiciozne ciljeve koje si je Europska unija zadala u području e, klimatskih promjena i mislim da to moramo odraditi e, u svim prometnim segmentima, ne samo u zrakoplovstvu. Vidjeli ste e, dakle elektrifikaciju, dakle sve ono što se na čemu se radi u automobilskom sektoru, to je isto vrlo ambiciozno i mi na tome napredujemo, zatim alternativna goriva u zračnim lukama, u brodarstvu. Iz dana u dan imamo e, sve više zračnih luka koje su neutralno u smislu emisija i dakle to također treba spomenuti kao jedan uspješan primjer i e, promet bi svakako trebao e, odgovoriti na te zahtjeve za, e, za većim dakle odnosno za tim da bude više ekološki osviješteno no evo dakle radimo koliko možemo I zaključno želim još jedanput spomenuti da je uistinu važno da sve institucije nastave surađivati, da budemo kritični na otvoren način i da dođemo do rješenja koje može dovesti do rezultata. Dakle, stalno se trebamo pitati je li to moguće postići a sutra će biti moguće postići još više zato što ćemo vršiti pritisak na svim razinama, no mislim da moramo biti realni u svakom datom trenutku. Dakle, vi nam i dalje upućujete izazove, a mi ćemo na njih odgovarati. Znam da nam ETS daje određenu vjerodostojnost na međunarodnoj sceni, osnažuje našu poziciju. Ja znam da će Europska unija nastaviti postizati dobre rezultate na svjetskoj razini i mislim da su toga svi svjesni i svi nas shvaćaju ozbiljno upravo zato što smo mi pokazali da smo uključivi. Vrlo je važno da se držimo e, koncepta da ne smijemo dopustiti da niti jedna zemlja zaostane i zato mi je drago da je komisija predložila da se izdvoji 44 milijardi eura za Afriku i za susjedne zemlje kako bismo mogli uložiti, kako bismo mogli uključiti u konkretne projekte, a u tom smislu će i promet imati vrlo važnu ulogu u korištenju tih sredstava i tako da će se nadam se malo po malo na svim razinama doći do e, onoga što želimo postići, a to je da se ostvare naši ambiciozni ciljevi. Mislim da to možemo postići zajedno, ja vjerujem u to, no u svakom slučaju vam zahvaljujem na vašim ohrabrenjima, ali isto tako i na kritikama. Hvala i vama povjerenice na nazočnosti i hvala vam na e, korisnim objašnjenjima E, koje ste dali vezano uz konkretne teme. Također zahvaljujem što ste odgovorili na veći dio pitanja naših kolega i mislim da možemo sada nastaviti rad i prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. I invite Mr. Corbett. Pozivam gospodina da dođe ovdje i onda možemo zastaviti sastanak sa sljedećom točkom na dnevnom redu. First of all, I would like to thanks E, prije, bih još htio zahvaliti gospodinu Korbetu što je prihvatio naš poziv, da imamo razmjenu gledišta e, dakle, s odborom Envi nakon e, glasanja o nacrtu mišljenja. Mi bismo vas zatražili da kratko predstavite glavne promjene koje predlažete poslovniku što će utjecati na rad odbora. Kao što znamo, nas poneviše zanimaju izmjene vezano uz interinstitucijske pregovore i e, dogovori pri drugom čitanju. Mi e, smo bilateralno o tome već danas ujutro razgovarali, te sam uvjeren da ćemo moći naći zadovoljavajuće rješenje. Htio bih naglasiti nekoliko točaka vezano uz amandman 265. koji se čini nama problematičnim zato što dogovori u drugom čitanju se ne temelje više na prijedlogu komisije, već na stajalištu vijeća iz prvog čitanja. Sukladno tome, stajalište parlamenta eh, pri eh, prvom čitanju u kojem se izmjenjuje prijedlog komisije neće pokrivati aspekte koji su predstavljeni u e, stavljištu vijeća ili neće dakle, održavati e, pristup vijeća o tome. Zbog toga imamo pravilo 69. koje e, gdje se traži od Europskog da se distancira od svog stajališta pri prvom čitanju. A imamo jasno i pravilo 73c o tome. Mi smatramo da je odluka odbora da uđe u pregovore, odluka koja bi se trebala donijeti putem glasovanja kako bismo imali transparentnost donošenja odluke i kako bi smjernice koje se navode u amandmanu dvjesto 265. Um, um, mogli uzeti oblik um, konkretnih amandmana. Bez toga nećemo moći izmjenjivati tehničko zakonodavstvo, uh, poput onog za, za koje smo nadležni. Prije nego što dam riječ gospodinu Korbitu, moram kolegama reći da nakon današnjeg biletnog sastanka smo napisali još jednu drugačiju verziju kompromisnog amandmana gdje smo uzeli u obzir sve komentare gospodina Korbita i da smo to odaslali koordinatorima na početku podneva. Žalim zbog vremenskih okvira, ali kao što znate imali smo vrlo malo vremena. I sada predajem riječ gospodinu Korbetu koji nam može objasniti svoj stav ovim točkama. Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Vrlo mi je drago doći ovdje pred odbor za okoliš, jer je zapravo ovaj odbor bio taj koji je predvodio u mnogim temama o kojima smo raspravili kada je parlament prvi put dobio e, mogućnost e, su zakonodavca, to prvo se nije odnosilo na sve, nego samo na neka područja, a tada se radilo prije svega okolišu i o zaštiti potrošača. To su bila na područja gdje se govorilo o svim tehničkim e, načinama koji se može iskoristiti, e, postupak sudučivanja, kako se mogu e, provesti interinstitucijski sporazumi, stoga je ovaj odbor za vrlo važno mjesto u tom cijelom postupku donošenja odluka. Moje izvješće o izmjeni poslovnika pokriva mnoštvo tema. To je rad u kojem smo posvetili dvije godine u okviru radne skupine gdje je svaki klub zastupnika bio predstavljen. Imali smo i radnu skupinu gdje, je, e, gdje su sva tajništva odbora bila prisutna. I stoga se to razlikuje od običajenog izvješća gdje izvjestitelj predstavi tekst svi drugi podnose amandmane i zatim se pregovaraju kompromisi. U ovom slučaju je moj izvješće rezultat e, dvogodišnjog rada na izradi kompromisa i na izradi teksta. I stoga se mi nadamo da će tekst biti usvojen bez previše izmjena, ali tamo gdje postoji hitna potreba, naravno da ćemo e, saslušati kolege. Ključna točka koju ste spomenuli tiče se pregovora između institucija prije drugog čitanja parlamenta. Drugim riječima, nakon prvog čitanja vijeća i nakon prvog čitanja parlamenta. E, kad se dakle bio pregovori, za nas se čini da je samo sebi očito da bi polazište za te pregovore trebalo predstavljati stalište E, obih institucija pri prvom čitanju, dakle stalište vijeća i stalište parlamenta sa plenarne sjednice. To treba biti ishodište. Svi znamo da se u pregovorima moraju naći kompromisi. To je zapisano u našim ugovorima, u pravilima, e, trilozi, pregovori sa vijećem tiču se pronalaženju kompromisa, što znači da svako se treba pomaknuti sa svojeg ishodnog um, stajališta. Bilo bi lijepo kada bi se samo vijeće pokrenulo, ali to nije baš vjerojatno i obično se obje strane moraju pomaknuti. Dakle, kada govorimo o mandatu, onda je mandat za to prvo čitanje parlamenta. Jasno je da ne očekujemo od um, pregovarača iz parlamenta da je to njihov stav i da ne žele nikakve ustupke raditi. To se nikada događa ali e, polazište za sve ono što se usvoji na plenoj sjednici. Našim pravilima ne možemo reći da odbori mogu odabrati drugačije polazište i e, zanemariti ono što je odlučio parlament. Naravno da ne, ali ono što možemo napraviti je reći u pravilima, to i činimo, da kada e, stajalište vijeća sadrži nove elemente koje ne pokriva e, prvo čitanje parlamenta, odbor može usvojiti smjernice za pregovarački tim. Dakle, odbor može e, imati na umu te nove razlike i može se to vratiti na razinu odbora, a da se ne ide na plenarnu sjednicu. Novi elementi to e, je drugačije od novih dijelova u tekstu, to može biti neki novi politički čimbenik. I Imajući to na umu, odbor može dati e, dodatne smjernice pregovaračima koji će obično biti i mm, pregovarači iz e, nadležnog odbora. I onda će se slijediti uobičajena procedura, dakle trilozi gdje pregovarači parlamenta se vraćaju u odbor i izvještavaju o pregovorima i kažu tu moramo pomijeniti naše stajalište, ali ne možemo postići sporazum, a tu možemo biti istog stajališta jer će vijeće napraviti iskorak. Dakle, to je zapravo ono što se krije iza naših pravila kao namjena. kao namjera. Nakon e, današnjeg sastanka sa predsjednikom vašeg odbora, donijeli smo neke zaključke oko toga kako možemo poboljšati nacrt kako bi bio jasniji. I to što ćemo se referirati ne samo na stajalište vijeća pri prvom čitanju, već ćemo reći, a to se tiče i pravila 69. kojeg ste upravo spomenuli, gdje se e, izlažu kriteriji gdje se može odmaknuti od prvog stajališta parlamenta, gdje imamo dodatna pravila, primjerice ako je došlo do izbora od prvog čitanja kako bi se uzeli u obzir demokratski rezultati izbora, to je uobičajeno u demokraciji. S time bismo dakle e, malo jasnije oblikovali tekst. I onda ima još nekih manjih izmjena, ali mislim da i nadam se da će vam to biti prihvatljivo i da će taj tekst moći dobro funkcionirati za rad vašeg odbora, ali isto tako i za druge odbore. Hvala vam lijepa. Thank you very much. E, Hvala lijepa. Moram reći, i to sam već spomenuo, ali naglasit ću još jednom, da smo nakon današnjeg sastanka dodali nakon smjernica, uključujući u obliku amandmana, za pregovarački tim. Dakle, tu smo, a ispričavam se, ponovit ću, Nakon sastanka do jutra dodali smo još jednu točku nakon smjernice uključujući oblik amandmana i tu je za nas jasnije to kako ćemo raditi. Dakle, kako da tu e, dodamo tu referencu za pregovarački tim odbora. Ali sada možemo doći s raspravom. Gospodin Torvalds želi preuzeti riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala ti, Richarde, što si ovdje. U odboru za ribarstvo smo našli mnoštvo načina za zastupanje zajedničkog interesa i nam sad ćemo to uspjeti učiniti i ovdje. pokušavam si zamisliti situaciju u kojoj bi se mi ovdje mogli naći u odboru za okoliš. Ti si vrlo lijepo rekao da je odbor za okoliš um, jedno od glavnih mjesta parlamentarne demokracije. A to bi moglo biti još i važnije mjesto. Ja sam e, nakon e, izbora dobio dosje o iloku i to u drugom čitanju. Dosje o Iloku je od početka bio dosje koji je dijelio odbor Envi, odbor ITRE, što još i više zakomplicira situaciju, naravno, jer je odbor ITRE u drugom čitanju bio ostao više po strani, a bilo je bitno da nakon toga ostvarimo završni rezultat. Iz toga smo morali konstantno razgovarati s onima koji su ostali po strani i da nismo uspjeli u tome da uključimo i njihova stajališta u to, vjerojatno bi bilo došlo do situacije gdje bi propalo i drugo čitanje Dakle, imamo i tu podijeljenu odgovornost, to je nešto što je dosta običajno u našem domu. Već polazeći samo od, toga moramo e, moći shvatiti koliko komplicirani bi e, trilozi u drugom čitanju mogli biti što obično jesu. A taj je dosje i tehnički gledano e, bio složen zato što smo imali dvije e, tehnički gledano vrlo zahtjevne direktive i jedna formulacija bi mogla dovesti do toga da sve padne u vodu. Dakle, tehnički gledano je to već bio složen dosije. A ideološki gledano je to bilo isto tako teško pitanje jer imali smo izbore u međuvremenu, ali čak i unatoč tome su klubovi zastupnika već i prije imali E, vrlo snažne osjećaje i vrlo različite mišljenje o tom dosjeu. To je situacija u kojoj se možemo naći. I ako mi onda napravimo pravila zbog kojih nam je nemoguće ili vrlo teško sve to e, uzeti u obzir, onda bi netko izvan ovog našeg e, balona nas mogao zapitati imamo li doista sve pod kontrolom i razumijete li o čemu se zapravo radi u životu. E, to je problem kojem se, izlažem, kojem se izlažemo i e, to možda ne mora biti katastrofa, ali može biti poteškoća za demokraciju i za parlament u tim pregovorima ako stvorimo pravila koje su toliko ograničavajuća da ne odgovaraju stvarnim situacijama u kojima se možemo naći. Ispričavam se, Frederik Ris je isto tako trebao biti ovdje kako bi vam pružila njeno e, gledište ove teme jer ona isto tako bila zadužena za jedan dosje u drugom čitanju. Ali kao što možete vidjeti mi evo sada se premještamo posuda po parlamentu radi raznih sastanka, ne moram to vam objašnjavati, ali to je ukratko ono što mi o tome mislimo i stoga smatramo da je zapravo nama vaš stav e, vrlo važan. Hvala, Julie Gerling. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala, Richarde. Ja samo želim spomenuti jedan drugi scenarij kojeg smo imali, a gospođa Kadenbach je bila zadužena kao izvjestiteljica za to pitanje. To je bio dosje koji je također bio nadležnosti e, dva odbora, imali smo poteškoću oko utvrđivanja mandata. Radilo se o okvirnoj uredbi u ovoj odbori e, koji se održavao na pregovore u jednom drugom odboru. Dakle, ovdje smo imali e, uredbu o hrani, a tamo smo imali ekološku, to organsku poljoprivredu. Mi smo imali ovdje e, mandat sa plenarne sjednice, a odbor Agri imao mandat na razini odbora i to je bio vrlo jasan sukob. Nismo znali kako da postupimo. Na kraju je naša vrlo vješta izvjestiteljica nas uspjela izvući iz tog sukoba, ali to je postavilo pitanje postoji li zapravo hjerarhija mandata. Jer mi smatramo da je naš mandat bio jači budući da je potvrđen na plenarnoj sjednici, nego mandat koji je potvrđen samo na odbora. I mene je zanimalo e, imate li vi kako mišljenje o tome. Hvala, gospođa Konečna. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, gospodine izvjestitelju, Ja sam zapravo pripremila dulje izlaganje, ali pokušat ću sad to izlaganje skratiti. Ja svačam vaše napore da zakonodavni postupak učinite učinkovitim i da ga ubrzate, ali imam dojam da će to prije svega ići na ruku velikih klubova zastupnika, a mali klubovi zastupnika koji zastupaju možda drugačije mišljenje neće imati koristi od toga. Ja sam pročitala dva kompromisa i imam dojam da se fleksibilnost odbora ovdje misli ograničiti na uštrb sljedeće plenarne sjednice. Ali i unutar odbora e, kad, kad e, članovi zastupaju drugačija mišljenja od mišljenja svojih klubova zastupnika i e, način na koji će klub zastupnika glasati na plenarnoj sjednici. To pomalo zvuči e, kao da e, se prepušta odborima da rade kako žele, a na plenarnoj sjednici će se raditi nešto potpuno drugačije. Sad me zanima konkretno kompromis 1b. Što točno za vas znače ove smjernice koje e, odbor može donijeti? Koliko su te smjernice obvezujuće? Ima li odbor naknadno pravo ih promijeniti? Jer za mene iz tog kompromisa proizlaze to da ćemo u budućnosti imati e, zavezane ruke i da će možda onda doći kasnije do drugih dogovora koji neće biti transparentni. Dakle, možete li mi molim vas objasniti te dvije stvari? Dakle, kao prvo e, to glasanje, a zatim i ovo drugo pitanje. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što predajem riječ gospodinu e, Korbitu, želim reći samo da ono oko čega smo se danas ujutro dogovorili ticalo se e, članka 69. Tu ćemo imati jasan stav o svim tim različitim aspektima, a iz moje perspektive mislim da može to biti vrlo korisno za naše pregovore. Također smo dodali jednu, e, jedan amandman zato što želimo imati e, jasnije rasprave, jasnija glasovanja, a ne želimo imati samo prijedlog komisije ili prijedlog pregovarača. I smatramo da bi to moglo biti za nas bolje od onog prošlog prijedloga, ali daću ću riječ gospodinu Korbitu koju će bolje objasniti koji je njegov stav i koje je njegovo mišljenje. Hvala lijepa. Nekoliko zanimljivih slučaja je spomenuto. Kao prvo, dopustite mi da kažem da što se tiče izvješća koje prelaze iz prošlog saziva parlamenta koji ste naslijedili od, prije prošlog izbora se već u pravilu 69 to navodi da u tim slučajevima parlament ima pravo iznijeti nove ideje od onoga koje smo usvojili u prvom čitanju, jer su međuvremenu bili izbori, možda imamo drugačiju većinu i e, politička ravnoteža se promijenila i to moramo odraziti, inače to ne bi bilo jako demokratski. Dakle, u toj situaciji imate svakako slobodu e, distancirati se od sporazuma iz prvog čitanja usvojenog u parlamentu. E, pitanje kada je nadležno za dosije e, u rukama dvaju odbora. To u svakom koraku našeg postupka dodaje jedan element složenosti, to je tako, ali što god napravili kako bi postigli dogovor sa drugim odborom je u redu ako nije suprotno onome što je parlament usvojio u prvom čitanju. Kada smo danas ranije vodili naše rasprave, za primjer smo uzeli zapravo jednostavnu situaciju. Sa parlamenta je da nešto treba biti 75% vrijednosti nečeg drugog, a stajalište vijeća je da treba biti 25%. Jasno je da je mandat za europske pregovarače to da se počne sa 75% i da se zatim e, napravi kompromis, e, a ono što parlament i što odbor ne mogu napraviti je sreće da treba početi sa 90%. Dakle, sve između naše ishodičnog stava koje je parlament odobrio i stava vijeća predstavlja maržu unutar koje trebamo naći kompromis. I to znači to pravilo. Dakle, to vam daje odriješene ruke da promislite o najboljem kompromisu, da odlučite gdje možemo biti fleksibilni, a gdje moramo ostati čvrsti pri pregovorima i da uzmete u obzir što drugi odbori misle. Ali ono što ne možete napraviti, osim ako nije došlo međunarodnog izbora, je otići e, u drugom smjeru, udaljiti se od prvog čitanja parlamenta. Nadam se da taj primjer vam objašnjava ono što sam mislio po time. Imate pravo, naravno, pravila nam ne bi trebala dodatno e, rad, naravno da ne, ali ne možemo zbog toga uključiti nešto u pravilo što zapravo kaže da odbor može zanemariti ono što se dogodilo na plenoj sjednici. Mislim, znam da to sigurno vaš odbor ne bi učinila, možda bi došlo u drugim odborima do toga da neki ljudi samo čekaju, jedva čekaju, kažu da treba zanemariti i napraviti nešto potpuno drugačije. Jasno je da to ne možete napraviti. Dom se oglasio u cijelosti i to je na neki način i odgovor pitanju gospođe Girling. Mandat sa plenoj sjednice je naravno snažniji institucionalno gledano. I možda je sada ovo dobar trenutak da svojeno nešto drugo o čemu se radi u poslovniku, a tu se radi o pregovorima u prvom čitanju. Što znači da kada odbor odluči otvoriti triloge u prvom čitanju, nakon što je usvojilo izvješće, ali prije nego što je to izvješće otišlo na plenarnu sjednicu, će ta odluka u budućnosti biti najavljena na plenarnoj sjednici i zatim postoje razdoblje od 24 sata unutar kojeg se može uložiti prigovor. Ako dođe do prigovora, onda se o tome glasa da ili ne i zatim, dakle, odbor može otići u pregovore ili ne. Ako ne može, onda trebamo imati prvo čitanje na prvoj sjednici i zatim te krenuti u pregovore, što nam zajamčuje isto tako i to da ako nema pregovora, odbor će imati e, prešutno odobrenje plenarne sjednice, da će imati i taj dodatni legitimitet pri kretanju u pregovore što drugi ne mogu usporiti. Gospođa Konečna, ne, e, ovo nije zavjera s kojom se želi ići na ruku velikim klubima zastupnika. Skupina koja je pripremila ovaj tekst ima mandat od svih kluba zastupnika pa i neuvrstanih članova. Imali smo dugo vrijeme i tako članove koji su radili s nama. Imali smo e, e, pristup koji se temelja na konsenzusu i ne pokušamo tu nikoga prevariti. Cilj je da parlament radi bolje i učinkovitije. To održava naravno i činjenicu da kada parlament u cijelosti donese odluku, govori e, jače i zastupa jače parlament nego odbor. Ali e, odbori imaju tu potrebnu fleksibilnost kada stupaju pregovore, što je e, gospodin predsjedavajući ispravno naglasio da je od važnosti za vaš rad, a to je rekao gospodin Torvalds. A naravno u praksi kada ste zaključili pregovore sa vijećem u drugom čitnu, kada ste postigli rezultat, tko će onda i kako vam moći reći da e, smjernice nisu usvojene u korektnom postupku i tako dalje, to se neće dogoditi. To su smjernice. Riječ smjernice smo odabrali e, izrečito zbog toga da vam damo fleksibilnost, a vi ste naglasili da te smjernice mogu e, poprimiti oblike amandmana ako vi to želite. Dakle, vrlo mi je drago ono što ste rekli o amandmanima, u obliku amandmana, ali ja bih rekao u obliku amandmana na stajalište vijeća, da, da, kako bismo to pojasnili. Nadam se da vam je to korisno. Gospodin Torvac, izvolite. Da, evo ja vam samo jedno kratko pitanje. Spomenuli ste 75 i 25%. U takvim slučajevima, kad je reč o brojkama, onda je lakše reći da, ovo je stav većine. No, češće je formulacija mnogo kompliciranija. I ono što izlazi iz mandata je možda malo kompliciranije e, od onoga što stoji u vašim savršeno jasnim primjerima. Tako da moje pitanje je hoćemo li moći nešto učiniti i kada nemamo tako jasne brojke, već kad imamo potpuno nejasne e, formulacije. Hvala vam, a sada gospodin Balco, prosite, nisam vas ranije vidio. Nisam htio ništa reći zapravo, ali sada bih htio reagirati na ovo što sam čuo. Iako sam ja neovisni zastupnik i nisam član e, izaslanstva, no, ovdje govorimo o jednom teoretskom pitanju. Hoćemo li prihvatiti eh, da smo dio jednog predstavničkog parlamenta? Predstavnički parlament znači da ne donosimo tehničke odluke, već da svaki od nas, svaki zastupnik, ima pravo donositi odluke kao netko tko je sudjelovao na plenarnoj. U nacionalnim parlamentima, kad govorimo o e, zdravstvenoj skrbi, ne dolaze doktori ili kad govorimo o proračunu, ne dolaze e, ekonomisti. Kad govorimo o predstavničkoj demokraciji, u tom slučaju netko tko nije nužno stručnjak u određenom području e, bi trebao i mora donijeti odluku kada recimo veliki politički klub dobije popis glasanja i dalje mora odluku donijeti na jedan e, odgovoran način. To isto tako znači da u nekim slučajevima imamo snažniji mandat. U slučaju plenarne, mandat sa plenarne je snažniji. Ovaj odbor e, je predan borbi protiv klimatskih promjena i imate e, potpuno pravo. Ako plenarna kaže 40% za određeni cilj, onda ne moramo govoriti o 50% u našim pregovorima. Moramo prihvatiti da je najsnažniji mandat je dobiven na plenarnoj sjednici. Hvala vam. Ne znam, želite li reagirati na to? Samo kratak komentar na ono što je rekao gospodin Torvalds. Da, primjer koji sam dao o zastupnicima je jednostavan, a naravno mnogo je kompliciranije kad je reč o tekstu. I sama ta činjenica vam pokazuje da će biti mnogo teže e, nekome se žaliti zbog toga što vi niste postupili kako ste e, trebali. Tako da u principu mm, na taj se način šteti e, štiti vaš položaj. Hvala. Mislim da je ovaj sastanak bio e, vrlo jasan za pojašnjenje nekih tema i o tome glasamo sutra. Dakle, na Enviju glasamo sutra. A odbor Drugi odbor će glasati e, u početkom e, prosinca. next point it is uh, information exchange system and Hvala, a sljedeća točka je razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postup procjene rizika novih psihoaktivnih tvari. Naš izvjestitelj je Kristijan Buzoj i dajem mu odmah riječ. da vidimo što on misli i što stoji u ovom nacrtu mišljenja. E, znamo da ove tvari negativno utječu na e, zdravlje i da to rezultira smrću na stotina tisuća ljudi svake godine. No, ne zna se mnogo o tome o učestalosti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to su tvari koje kada se koriste utječu na mentalne procese, e, na kognitivne e, aspekte i tako dalje. Ukupan broj je 101, 101 tvar koja je po prvi puta identificirana i koje, o kojoj je prvi put izvješteno u sustavu ranog upozorenja za 2014. Brzi rast MPS-a je strašno zabrinjavajući, to je izazov eh, za cijelo društvo i kad je reč o prevenciji i o eh, borbi protiv korištenja tih tvari, već i u kliničkoj toksikologiji. U proteklih nekoliko godina došlo je do znatnog povećanja dostupnih eh, takvih tvari na europskom tržištu droga. Više od 450 tvari se prati od strane europskih institucija, to je dva puta više e, od podataka koje ima UN. Cilj ovog prijedloga jest osnažiti na razini Europske unije sustav ranog upozoravanja te e, postupak ocjene rizika sve to kako bismo mogli osigurati djelotvorniju i e, brže djelovanje. Ja sam htio unaprijediti tekst, zadržao sam isti e, prijedlog kao i zadržao sam sadržaj prijedloga, no nastojao unaprijediti postupak ocjene rizika i sigurnosnih rizika. Jako je puno toga učinjeno kako bi se e, unaprijedila usporedivost i kvalitetu podataka, te u stvaranju usporedba među zemljama. Mene i dalje zabrinjava to što se što je korištenje ovih droga neprestano u, u porastu. Definiranje učestalosti je vrlo teško i zbog metodoloških nedosljednosti. Trebali bismo osmisliti e, interventne strategije ili akcijske planove koji su dugoročni i koji se mogu brzo primijeniti. Kada ocjenjujemo rizike za javno zdravstvo, trebali bismo voditi računa o podacima koji se odnose na toksičnosti tih droga, te interakciju sa ostalim tvarima, te e, prethodno zdravstveno stanje. Nisam imao puno vremena za pripremu ovog mišljenja, Stoga ću e, zasigurno dodati još nekoliko amandmana o e, ocjeni sigurnosti i ocjenu rizika. Pozivam kolege da i oni daju svoje doprinose i veselim se radu sa izvjestiteljima u sjeni. E, organizirat ću prvi sastanak izvjestitelja u sjeni što je prije moguće i izvjestit ćemo vas o novim razvojima. Hvala vam. Hvala vam. Želi li netko nešto reći? Gospodin Selimović. Thank you very Uh, Hvala vam. Ja samo želim reći da iako je ovo marginalna tema u ovom odboru, ja je smatram od ogromne važnosti. Svi vi koji imate djecu te dobi, djecu koja su e, na internetu, djeca koja su tineđerske dobi, svi vi znate o čemu ovdje govorimo i znate koliko je važno nešto poduzeti. Zbog toga sam želio zahvaliti izvjestitelju na odličnom radu. Mislim da je ovaj nacrt mišljenja dobar temelj za daljni rad. Nema podataka u um, smanjenju broja droga koje su dostupne, zapravo upravo suprotno. Sve veći broj tvari se prodaje kao uh, zakonita zamjena za nezakonite uh, droge. Naravno, internet je pomogao u dostupnosti takvih proizvoda i proizvodi se mogu poslati iz trećih zemalja u Europsku uniju. Opskrbljivači i prodavatelji koriste vrlo sofisticirane metode danas i na taj način zaobilaze sve moguće zakone od zaštite potrošača, zakona o hrani ili ostale. recimo proizvodi se prodaju kao prirodni ili e, proizvodi od biljnih pripravaka. To su neki slučajevi. Zatim, e, neke od tih droga se, za njih se kaže da su namijenjene samo istraživanjima, a ne za ljudsku konzumaciju. I na taj način zavaravaju regulatore na nacionalnoj i na europskoj razini. S tim alarmantnim trendovima ne treba dodatno objašnjavati zašto je važno da Europska unija djeluje u ovom području. Moram vas podsjetiti da, s obzirom na to da je ova tema i itekako ozbiljna, parlament je usvojio svoju zakonodavnu rezoluciju još u travnju 2014. A vijeće e, nije usvojilo nikakav e, opći pristup. Zakonodavni prijedlog koji je danas pred nama namjerava uskladiti sustav ranog upozoravanja u Europskoj uniji te postupak ocjene rizika novih psihoaktivnih e, tvari. Ja sam uvjeren koliko je važno da ovaj odbor uključi stručnost, svoju stručnost koju ima s kojom raspolaže i da pomaže odboru LIBE. Tri stvari treba analizirati. Psihoaktivne droge, naravno, uključuju čitav niz proizvoda. Neki od njih su nadomjesti u prehrani, koji se prodaju u trgovinama za fitness ili na internetu. Neki se prodaju kao kemikalije za istraživanja i za njih se tvrdi da se koriste u znanstvene istraživanja, ali su u principu konzumiraju kao rekreativne droge. Treći se pak eh, plasiraju na tržište na vrlo eh, raznolike načine eh, ili možda samo preko interneta. Stoga smatram da moramo prepoznati i reagirati pred takvim proizvodima. Drugo, Evropska unija mora reagirati tamo gdje postoje znanstveni podaci da određeni proizvodi stvaraju štetu, no dok vi otkrijete, e, dok vi dobijete znanstvene podatke, oni će već pronaći novi proizvod. Dok vi prikupite dovoljno podataka da nešto zabranite, već će biti izumljena neka nova tvar. I nemojmo biti naivni, te se tvari vrlo brzo razvijaju na tržište i vrlo brzo dolaze na tržište. U nekim slučajevima postoje vrlo ograničeni dokazi za e, zdravstveni rizik od određenog proizvoda. Zbog toga Evropska unija mora reagirati brzo i učinkovito. I treće, zemlje članice i relevantne agencije Evropske unije moraju osigurati da e, se u svemu tome izvijesti javnost. Ovdje govorimo o tvarima koje su pogotovo opasne za, za mlade ljude. E, 101 psihoaktivna tvar je identificirana kao nova, dakle koja nije prije bila na tržištu. To je bilo samo 2014. To su proizvodi koji vrlo brzo završavaju na tržištu i jednako brzo i nestaju s tržištu. Stoga je potrebno osigurati razumljive i jednostavne pristupačne informacije o tome. Hvala vam. Hvala vam. A sada gospođa Konečna. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat panu zpravodaji za... A, hvala izvjestitelju. na pripremi ovog izvještaja i na pripremi vlastitog mišljenja. Za psihoaktivne droge to je na neki način iskupljena bitka koju nikako ne možemo pobijediti. Mi moramo nastojati barem ograničiti rizik koji te tvari predstavljaju. Kao što je već nekoliko puta rečeno, kad nakon nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci napokon zabranimo neku tvar, ili budemo dovoljno hrabri da nešto e, zabranimo zato što smo prikupili dovoljno dokaza preprodavači i ostali su već nekoliko koraka ispred nas i imaju novih tinjak tvari kojom tu tvar koju ćemo zabraniti mogu jednostavno zamijeniti i to je jednostavno činjenica i bojim se da nećemo nikada pobijediti u toj borbi. No, naša dužnost je, i to mora biti naša dužnost, i tu bih zahvalila posebno izvjestitelju, da taj sustav ranog upozoravanja bude što djelotvorniji i što fleksibilniji da u nekom trenutku da možemo u nekom trenutku reći da, možemo nešto učiniti na vrijeme, možemo obavijestiti susjedne zemlje gdje su pronađeni ostaci e, te tvari ili zemlje u kojoj e, možda još cirkuliraju takve tvari. Tako da kao zemlje članice možemo bolje koordinirati naše e, aktivnosti. No daj, dopustite da vam dam jedan vrlo konkretan primjer koji pokazuje kako naši napori nisu uvijek učinkoviti. To su pseudoefederini koje sadrže određeni lijekovi i koje proizvode određene mm, farmaceutske kompanije koje su dostupne u cijeloj Europi. Iako se ti lijekovi koriste kako bi se pripremio prvitin koji je vrlo popularan u Češkoj i ta se droga onda izvozi u druge e, zemlje. To je zapravo LSD. Iako smo uspjeli postići da ti lijekovi, e, pardon, te droge više ne budu dostupne u Češkoj, no znamo da ih e, na tone uvoze zemlje oko nas, zato što ih Česi nekako znaju pripremiti baš kako treba. I mi jednostavno ne možemo ništa učiniti. Dakle, to nije tvar koja se uvozi za ljudsku potrebu, ne moramo e, time ništa liječiti, ne moramo zamijeniti ničim i još uvijek se ne možemo boriti protiv toga. Stoga recimo to je slučaj u kojem nam je potreban sustav ranog upozorenja, a zatim osim toga tu ima još jako puno lijekova koji se koriste za proizvodnju droga, a opet nikako da ih maknemo sa europskog tržišta. Ne možemo ograničiti njihovu proizvodnju, iako znamo da u određenoj e, kombinaciji mogu biti itekako opasne. Stoga se veselim e, suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i ja se nadam da ćemo moći e, nešto učiniti. Sigurna sam da nećemo uspjeti dostići preprodavače koji koriste ovakve tvari samo kako bi e, zaradili, e, zanemarujući činjenicu da bi mogli nekoga i ubiti. Ali stvarno moramo sve učiniti kako bismo to spriječili. Hvala. A sada pozivam komisiju da čujemo e, vaše mišljenje o nacrtu, ovom nacrtu mišljenja. Hvala vam. Ja dolazim iz opće uprave Home. Ovaj prijedlog je uslijedio nakon paketa dva prijedloga još iz 2013. Netko je spomenuo da vijeće nije donijelo svoje zaključke o tome. Ovaj prijedlog kojim mijenjamo uredbu kojom se uspostavlja MCDA je zapravo ishod eh, rada započetog pod nizozemskim predsjedništvom i to nas je dovelo do eh, toga da promijenimo pristup te da integriramo odredbe o sustavu ranog upozorenja u uredbu o MCDA. Najprije smo planirali da te odredbe budu e, temeljene na članku 114 o unutarnjem tržištu, no komisija će vjerojatno taj prijedlog povući u kontekstu programa rada za 2017. Tako da ovaj prijedlog je dio paketa, osim ovoga što sam spomenula, još je direktiva e, koja je još u vijeću. Mm, na temelju članka 83 kaznenog, sporazuma o kaznenom zakonu. To će onda biti temelj za aktivnosti koje se mogu poduzeti na razini Europske unije kako bi se e, riješio problem ovih tvari te kako bi se to uskladilo sa kaznenim zakonima zemalja članica. Hvala vam svima na podršci. Činjenica je da moramo brže djelovati. Ovaj prijedlog, e, prijedlog sadrži mnogo toga što se odnosi na usklađivanje postupaka i na skraćivanju rokova za MCDDA, te za komisiju i za sve ostale aktere u procesu kako bismo se svi zapravo borili protiv ovih e, tvari. Hvala vam. Hvala. A sada za kraj e, dajem opet riječ izvjestitelju. Hvala. E, evo, vrlo kratko, zahvalit ću gospodinu Selimoviću i gospođi Konečnoj na njihovim e, prijedlozima i na otvorenosti da se ovaj tekst zajedno popravi. Kao što sam rekao, vrlo skoro ćemo organizirati sastanak sa ostalim e, izvjestiteljima u Sjeni. 19. listopada je rok za podnošenje amandmana. Amandmani moraju biti samo na engleskom. A u studenom ćemo glasati. Tekst kojeg je predložila Europska komisija je dosta dobar, sadrži brojne korisne instrumente za jačanje sustava ranog upozorenja, a naš je zadatak da unaprijedimo e, taj tekst te da usvojimo to zakonodavstvo. Hvala vam. Hvala vam. I ovdje zatvaramo današnji sastanak i vidimo se sutra ujutro u 10 sati. Evo, pardon, samo da još dodam e, rokove, zaboravio sam. E, rok za podnošenje amandmana je 19. listopada, samo na engleskom. Glasanje u Enviju 7. i 8. listopad, e, glasanje u odboru Libe 17. studenoga. Hvala vam i vidimo se sutra.